Predsjednik Martin Schulz zamolio je da vas izvijestim da je upravo oformljena nova europska, e, novi klub zastupnika EFDD e, Europa slobode i izravne demokracije od 20.10.2014. Ovaj politički klub tvori 40 zastupnika i zahtjev za osnivanjem ovog kluba zastupnika prema članku 32. stavku 5. propisa i poslovnika podnesen je predsjedniku parlamenta. A sada nastavljamo sa glasanjem. E, dziękuję bardzo. to wyraz uznania, mm, jak dla... Zahvaljujem. Pretpostavljam da je ovo bila izjava oduševljenja e, zbog mog vođenja ovog e,